od najdužih zastupnika e, nisam dovoljno uvažila i moram reći da mi je doista žao ukoliko odete, ali naglasak je na riječi ako. Idemo dalje. Zastupnica Scott Cato, imate jednu minutu. Hvala vam predsjednice. Tijekom vikenda premijerka je pokušala e, ponovno doći do zelenog svjetla za svoj sporazum i razgovarala sa dvanaestak e, ljudi koji su zapravo manjina, manjine u njenoj vlastitoj stranci. Možemo pogoditi što im je rekla. E, masivni prosvjedi u Londoni za novi referendum i povlačenje članka 50. pokazuju da se raspoloženje promijenilo i da su ljudi više protiv Brexita možda sami europski izbori su doista e, jedna strašna perspektiva za Torijevce jer bi to bila demokratska mogućnost da ljudi iskažu svoje mišljenje i da pokažu da odbacuju Brexit. Konzervativci se počinju pribojavati straha naroda, ali mi, nas se neće ušutkati. Otpor prema Brexitu raste diljem zemlje. Mi vjerujemo da imamo najsnažniji proeuropski pokret eh, na kontinentu i da će zemlja glasovati za ostanak u Europskoj uniji. Anderson. Gospođa Anderson na jednu i pol minutu. Ako je ovo vaš posljednji govor, dobit ćete još 30 sekundi. Mislim da doista eh, nitko nije sretan reći kada treba zaključiti pa rekli smo vam tako. Mi smo upozoravali kako će štetu Brexit nanijeti našem otoku i bili smo u pravu. Mi smo vodili kampanju da sjever ostane u Europskoj uniji ne zbog ljubavi prema politikama koje provodi Europska unija, nego zato što smo bili svjesni štete koju će nam Brexit nanijeti i bili smo u pravu. I ono što je još važnije, većina ljudi, većina građana Sjeverne Irske bila je složna s nama. Na početku pregovora mi smo upozoravali sve koji su bili uključeni u taj proces e, na taktiku e, britanskih e, vlasti. I ostavit ću vama da prosudite koliko smo bili u pravu. Njihovo neznanje i arogancija uz potporu demokratske unionističke stranke nas je dovela na ivicu na kojoj sada stojimo. Brexit je opisan kao jedan niz upitnika bez odgovora, međutim jedan, jedno pitanje nam daje vrlo jasan odgovor za Irsku, a možda i za Europsku uniju. Ako želimo izići iz ove potpune zbrke, sporazum iz Belfasta koji mnogi ovdje sad podržavaju sadrži upravo to rješenja. Dakle, mislim da treba raditi na zaključcima vijeća od travnja iz travnja 2017. godine treba odgovoriti na velika pitanja i smanjiti dramatizaciju ovoga pitanja. Ako uklonimo granicu, uklonit ćemo i problem. Treba planirati za jesko jedinstvo na temelju načela suglasnosti i privole. Mr. Zastupnik Paksas, minuta i 30. E, pone pirmininkė, europos sąjungos dabartinė valdžia toliau ir toliau tolsta nuo tautų sąjungos politikos. Hvala vam lijepo. Europski čelnici se sve više i više udaljavaju od duha Unije naroda i sve više se zalažu za globalizaciju to je jedna jaka ideologija. Sav europski politički sustav nije u stanju pružiti otpor toj ideologiji. Radi se o tome da se pod svaku cijenu zaštite interese velikih e, kompanija. Ta globalizacija također negativno utječe na okoliš, osiromašuje države i eliminira pravnu državu. Ljudi se više ne osjećaju kod kuće, njihove države privatiziraju političke elite, a građani se nalaze marginalizirani. Deseci milijuna evropskih građana u opasnosti su od siromaštva. Milijuni djece odrastaju u obitelji u siromašnim uvjetima. Moramo se suprotstaviti jednoj takvoj politici, moramo biti protiv e, procesa globalizacije i treba reagirati brzo. Zastupnik B, jedna minuta. Emmanuel Macron je uzalud ukazao na naivnost Europljana u trgovinskoj politici. Ta trenutak lucidnosti ga nije spriječio da stavi svoj potpis na posljednje zaključke Europskog samita, premda se u tom tekstu nalazi svašta. Spominje se, između ostalog, da Europska unija treba zaštititi svoje interese protiv nelojalnih praksi trećih država. Također se potiče da se iskoriste instrumenti za zaštitu trgovinskih interesa. Sjajno. Međutim, u tom istom dokumentu se također poziva na sklad sklapanje novih sporazuma o slobodnoj trgovini, a Europsko vijeće kaže da i dalje podržava jedan otvoreni trgovinski sustav i e, suprotstavlja se bilo kakvom protekcionizmu, makar i europskom. Mislim da se Amerikanci i Kinezi tome dobro mogu nasmijati. Mislim da treba e, prestati sa takvim načinom postupanja gdje se nalazimo u tjesnacu između Amerikanaca i Kineza Europska unija nije zaštićeni prostor nego jedan teren za igru za SAD i Kina koji nemaju koji bez kompleksa brane svoje interese i štite svoje gospodarstvo. Zahvaljujem. Zastupnik Huk, jedna minuta, izvolite. Hvala. E, neki e, su usporedili ono što je ostvarila May prošli tjedan e, sa onim što je Chamberlain ostvario u Minhenu. Međutim, bijes zbog onoga što se zbiva nedovoljno se zamjećuje. Postoji određena volja koja sve više dolazi do izražaja. Činjenica je da je ljudima u Europi dosta e, laži i e, Europe kao naddržave. Ako ste e, toliko zadovoljni sa sobom i mislite da je dovoljno prosvjedovati, onda se varate. Brexit je zapravo nešto što navješćuje novu političku eru i vidimo da postoje i drugdje e, ljudi koji žele da se čuje glad naroda. Ovaj san e, o Europi kao naddržavi je gotov. Zastupnica Grostet, jedna minuta. Hvala vam predsjednice. Ja neću govoriti o Brexitu, mislim da je mnogo već toga rečeno. Brexit nas ovdje drži kao taoce i sprečava nas da gradimo svoju budućnost. Mi od samoga početka se nalazimo pred jednom stvarnom političkom krizom u Velikoj Britaniji, naši građani, naše tvrtke već osjećaju zamor zbog tih previranja i mislim da treba brzo donijeti odluku o ovom pitanju. E, srećom, vijeće je također e, razgovaralo i o gospodarskom rastu, razgovaralo se o umjetnoj inteligenciji. Mislim da trebamo uhvatiti korak sa drugim zemljama e, u području digitalne tehnologije jer je Kina preuzela vodstvo i mislim da mi trebamo hitno djelovati. Drago mi je da Francuska tu ima ključnu ulogu. Vijeće je e, zauzelo odlučni stav, ali znamo da još uvijek postoje podjele. Čula sam što je rekao predsjednik Juncker da e, Europa ne treba biti na ponudi, nego da treba biti otvorena. Što se tiče klimatskih promjena, tu nisu e, donesene dovoljno obvezujuće odluke, premda je parlament donio svoje odluke. Države članice očito ne čuju da je situacija hitna i krajnji je trenutak da se prenu. E, zastupnice Rodriguez, dvije minute dear presidents of the european council european commission this uh, european council e, poštovani predsjednici e, ova sjednica vijeća e, zadnja je prije europskih izbora. Da, očekujemo jako puno od Europskog vijeća. Prije 30 godina uspjeli smo definirati veliki plan za Europu u svjetlu globalizacije program iz Lisabona i Lisabonski ugovor. Mislim da je došao ponovno trenutak da osmislimo veliki plan za Europu u svijetu. E, došlo je do velikih promjena. Što se tiče Kine, važno je reći ono što smo rekli. Da, želimo strateško partnerstvo s Kinom, međutim, e, to mora biti dvosmjerna ulica. Kina mora poštivati naše vrijednosti. Isto tako, Znamo da borba protiv klimatskih promjena i promicanje ciljeva održivog razvoja mora postati apsolutni prioritet. A e, ponajprije ako govorimo o europskom suverenitetu, mi znamo da mi, europljani, e, moramo ovladati e, digitalnom revolucijom. Moramo pronaći način da predvodimo što se tiče digitalizacije i e, moramo to e, sve jasno reći e, na sljedećem sastanku na vrhu. Što znači digitalizacija za Europu? Zaštita privatnosti, sigurnosti i slobode. A to znači da moramo imati digitalne instrumente koji neće dovesti u pitanje demokraciju, nego je obogatiti. To znači da digitalne, informat, digitalne inovacije moraju biti podloga za nove proizvode i nove usluge koji će služiti na dobrobit građanima. A osim toga moramo osigurati da se to pretoči u nova i bolja radna mjesta. E, trebamo unaprijediti sustav socijalne zaštite kako bismo e, zaštitili naše građane. Uvjerena sam da e, znanje, kultura, Znači osim toga da je kreativnost e, naše najveće bogatstvo, a to znači da moramo raditi na umjetnoj inteligenciji. Moramo puno raditi na tome u budućnosti. E, postoji život e, i on kraj je tema Brexita. Hvala. Zastupnica Bizoto, minuta. Evropa imigranata i poreza, znači Evropa, Makrona i Merkelice je nešto što su već crvene linije. Vi ste ti koji ste e, evo bili e, gospodine Juncker zajedno sa nekim povjerenicima uništili zemlje kao što su Italija. Mi sa našim liderom Salvinijem smo spremni promijeniti e, od temelja Europu kojoj su upravljale, kojom su upravljale banke. Mi smo ti koji želimo izraditi novu Europu, drugačiju Europu koja će braniti granice, koja će zaustaviti nezakonite, nezakonite migracije koje će štititi naše radnike i made in Italy proizvodnju. Vi koji ste odgovorni za E, ovu katastrofu i vi koji ste doveli u ovakvu situaciju talijanski narod i europski narod. A talijani će s velikim ponosom e, za e, malo tjedana će vas poslati kući. Mi iz Lige ćemo biti prva stranka u Europi zato što ćemo pokazati da će glasovanje koje smo imali u Italiji pokazati pravu demokraciju i slobodu na dijelu. Zastupnik Ujazdovski, jedna minuta. Hvala lijepa. Uvažena gospodo, e, smatram da trebamo zaključiti ovu raspravu o Brexitu. Puno toga se događa. Mi na koncu koristimo ovu raspravu za potrebe unutarnjih E, sukoba. E, gospodin Farage je govorio neke e, apsolutne besmislice u smislu da mi ponižavamo britanski narod. Trebamo se vratiti na zaključke vijeća. Tu je riječ o geopolitičkim pitanjima, sankcijama u odnosu na Rusiju, za što je preduvjet solidarnost na razini Europske unije. Ako e, doista želimo govoriti o solidarnosti, onda je tu pitanje sigurnosti e, Srednje i Istočne Europe iznimno važna. O tome ovisi sigurnost cijele Europe. A što se tiče ekonomskih pitanja i konkurentnosti Europe, e, tu su nam potrebne dosljedne mjere. U zaključcima vijeća E, navodi se e, da je jedinstveno tržište iznimno važno i da je potrebno ukloniti postojeće prepreke koje stoje na putu poslovanju poduzeća. E, međutim, još uvijek postoje prepreke kojima se ograničava slobodno poslovanje trgovačkih društava. Što se tiče ovih pitanja moramo biti dosljedni i ukloniti ove barijere. Hvala. Zastupnik Gonzales Ponsi, jedna minuta. Moj kolega Evert Lange je napravio fotografiju o tome kako smo raspravljali o Brexitu, a sva, a sva mjesta britanskih zastupnika su prazna. To je baš prava slika. Znači, Europski parlament se mora ponašati kao Europski parlament odraslih i donijeti odluke o kojima ovise milijuni ljudi. Dakle, vrijeme je da okončamo ove političke igre i odlučimo van ili unutra. Nema drugog odgovora ako ne postoji mogućnost da Ujedinjena kraljevina ostane i ako oni ne žele to napraviti u budućnosti, onda ne možemo održati europske izbore u Ujedinjenoj kraljevini. Ako oni žele samo nastaviti pregovarati, a ovdje nismo imali e, zastupnike e, iz Kanade ili iz Japana kada smo pregovarali o sporazumima s Kanadom ili Japanom. E, ne možemo ovdje imati niti britanske zastupnike ako samo pregovaramo o britanskoj situaciji. Dakle, to bi značilo da je to nepošteno zato što Isto tako, ne možete biti na dvije strane u pregovorima kao što ni naši zastupnici britanski, odnosno njemački, španjolski ili talijanski ne mogu sjediti u britanskom parlamentu. Znači ovdje je kraj političke igre. Hvala lijepa. Zastupnik Sinadinos, jedna minuta. Zahvaljujem. Dakle, ovdje eufemistički zapravo govorimo o nekakvoj slobodi koja nije u službi demokracije, već pokazuje na nedostatak transparentnosti. E, dakle, ovdje mi stvaramo sustav u kojima se europska elita zapravo rješava svih odgovornosti zbog stvari koje proizvodi. E, također, mi ono što želimo, a to je odgovorna Europska unija koja će zajamčiti suverenitet i neovisnost država članica, e, a s druge strane Evropska unija je ta koja želi promicati na otvoren način vrlo konkretne ideje. Osim toga, mi smo ti koji e, podržavamo i e, Turske, Tursku u njihovim, e, u njihovim nastojanjima. S druge strane, Podržavamo i one koji traže širenje Velike Albanije. Također dajemo zeleno svjetlo i velikim e, e, izdajnicima na području Makedonije koji su Skoplje pretvorili u, slavensko središte koje iskrivljava povijest. Dakle, možemo reći da Europa bi trebala biti sudionik, a ne bi trebala biti kreator takvih situacija. Moramo razmišljati o zajedničkim interesima, a činjenica je da e, se prijetnja nalazi unutar naših redova. Zastupnik Brok, jedna minuta. Poštovani gospodo predsjednici, uvažene kolegice i kolege. Nitko ne želi kazniti britanski narod, nitko ih ne želi poniziti. Mi bismo željeli da oni budu s nama u Europskoj uniji, uvijek su nam bili dobri partneri, ali sada iznositi argumente u smislu da ih želimo kazniti, e, to zapravo pokazuje da u ovom domu ne postoji više nikakav e, argument Eh, koji bi eh, govorio u prilog eh, tome da ih želimo navodno kazniti. Mislim da smo spremni doći do kvalitetnog e, dogovora. Možemo nešto učiniti što se tiče političke izjave, ali smatram da je važno da donji dom e, dođe do odluke. London mora razgovarati s Londonom. Oni međusobno moraju doći do odluke i dogovora. To je put koji moraju ići kako bi došli do bolje budućnosti. I upravo zato E, iznimno je važno da se odluka donese unutar ovih vremenskih okvira i zaključaka vijeća ili eventualno da dođe e, dužeg e, produljenja u Međutim, ukoliko parlament nije sposoban donijeti odluku, onda treba prepustiti odluku narodu putem novih izbora ili referenduma. To je uobičajeni demokratski put. Hvala lijepa. E, zastupnica Zipel, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. 19. ožujka Mare Junio je zapljenjena u Italiji, a ljudima koji su spašavali živote na moru prijeti 20 e, godina zatvora, a ni riječi o tome E, ni riječi o tome, niti o misijama spašavanja, niti o mučenju i silovanju u takozvanim e, službenim e, kampovima u Libiji. Međutim, ne možemo šutjeti o tome. Ako nam je stalo do humanitarnih i kršćanskih vrijednosti, one se ne smiju gaziti odvraćamo pogled od ljudi koji stradavaju a kažnjavaju se oni koji ih spašavaju. E, uklonite blokadu na vijeću, e, podržite spašavanje života na moru, e, podržite odluke iz Dublina jer ne treba kažnjavati one koji spašavaju tuđe živote, nego treba kažnjavati one koji uskraćuju svoju pomoć. Hvala lijepa. Zastupnica Hübner, jedna minuta. Hvala lijepa. Sporazum o povlačenju Ujedinjene kraljevine već dugo je na stolu. E, mi čekamo presudne odluke donjeg doma i ishod koji će biti presudan kako bi građani vidjeli što dalje. E, neizvjesnost i ekonomska i politička došla je do krajnjih granica i to je rezultat e, cijelog e, procesa Brexita, a ne rezultat djelovanja Europske unije. Europska unija pokušava unijeti sigurnost, e, a sporazum iz Strasbura daje dodatnu razinu sigurnosti. Ne samo što se tiče sporazuma o povlačenju, nego cijelog procesa. Ukoliko se ozbiljno razmatra dulje produljenje, E, ukoliko se vodi rasprava u Londonu, e, ukoliko postoji mogućnost e, nove političke izjave, pozivamo vas da to učinite kako bi se ispoštovala prava građana i izbjegla neizvjesnost. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Leinen, jedna minuta. Europski sastanak na vrhu e, bavio se s pravom ne samo sa Brexitom, jer bez obzira na to koliko vremena i energije utrošili na tu raspravu, ipak postoje i druge važne teme na dnevnom redu, a to su klimatske promjene i odnosi sa Kinom, globalnom silom. Sve je to međusobno povezano. Kina je naš partner što se tiče klimatskih promjena, ali isto tako i konkurent što se tiče tehnologije. Kina ima jasnu strategiju za razvoj novih tehnologija. E, oni su ostvarili veliki napredak i što se tiče gorivih ćelija i što se tiče drugih pitanja. I moje pitanje je imamo li rješenje i odgovore za klimatske tehnologije što se tiče tehnologije akumuliranja i akumulatora Eh, baterija, razvoja eh, novih tehnologija i na području eh, čelika i cementa i temeljnih tehnologija. To sve nemamo, moramo raditi na tome. Imaćemo sastanak na vrhu s Kinom, Kina je partner, ali isto tako naš velike konkurente. A ovih deset točaka su presudne za nove odnose. Moramo se štititi, a da pritom ne nastupamo protekcionistički. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Eli, jedna minuta. Uh, Moj sažetak procesa Brexita bio bi sljedeći. Brexit nas izluđuje. Tu nema ništa dobro. Idemo naprijed pa natrag. A Teresa May pokušava nekako pronaći zajednički stav. Nadamo se da će se to i ostvariti ovoga tjedna u Donjem domu. Međutim, moramo voditi računa o milijun ljudi koji su izišli na ulice na vikend, za vrijeme vikenda. Postoji razlika između prosvjeda i potpisa peticije. Mislim da to moramo imati na umu. No povrh svega nadamo se da će donijeti odluku kako bi se izbjegao izlazak bez sporazuma. Mi to ne želimo. ako se to može izbjeći, sve drugo nam odgovara hoće li to biti produžetak roka ili nešto drugo. No ako se ne donese ta odluka i dalje će ostati zbrka i svi će i dalje biti zabrinuti za budućnost. I samo da još eh, kažem jedan citat. Evo, hvala. Mr. Farage finds that amusing, which is... Gospodin Farage misli da je to zabavno, mislim, što je dosta šarmantno. Gospodin Dans na jednu minutu, hvala. E, ja nažalost ne mogu ponoviti ovaj sonet, ali ono što mi se čini nevjerojatno mi je da jest da ovdje nema niti jednog člana trenutne vlade. Oni su sami zgranuti postupcima svoje vlade. Svi su izišli iz vječnice i njima je obećano da Brexit znači nešto, onda se pokazalo da je to nešto drugo. To je kao da obećavate nešto i onda dođete avionom u Brisel i govorite nešto drugo. Gospodine Faraž, vi nikada nećete preuzeti odgovornost za zbrku koju ste stvorili u svojoj zemlji. Vi ste odgovorni za to poniženje i krajnji trenutak da vi i svi oni koji se zalažu za Brexit preuzmete odgovornost za laži e, koje ste plasirali tijekom kampanje za referendum. Gospodine Tusk, vama želim zahvaliti na riječima solidarnosti. Mi to u svakom slučaju prihvaćamo. Postoji masovni otpor prema Brexitu. Mi smo na pravoj strani povijesti i ponosni smo što smo ovdje s vama i želim samo e, reći nešto vezano s poslovnik. Gospodin Baten je nazvao ljude kviznizima i izdajicama. Mislim da e, takav jezik nije prihvatljiv u ovoj vijećnici niti u bilo kojoj drugoj i smatram da bi se trebao javno ispričati. Evo, dom vas podržava. Gospodin Rangel, na jednu minutu. Dragi predsjedniče Donald Tusk, Evo, kada govorimo o Michelu Barnieru, prva stvar koju moramo naglasiti danas vezano uz britanski parlament je to da e, je Evropska unija, čitav Evropska unija ovdje u dobroj vjeri da je pokazala dobru volju po pitanju britanskog naroda i britanskih pregovarača i gospodin Ferić to već zna. E, još jedna stvar koju bih htio ovdje naglasiti je da kada govorimo o Brexitu, to nije samo jednostavno pitanje definiranja e, znači e, pregovora i izravnosti. Dakle, ovdje imamo izravne posljedice koje će utjecati i na britanske državljane i na europske državljane kako na europskom tako i na britanskom tlu. Ali trebamo pružiti podršku i e, poduzećima na oba tla zato što je to ono što u ovom trenutku nedostaje. Mi i dalje ostavljamo u području nestabilnosti kako građane tako i tvrtke. E, znači ja sam raspravljao o mnogim e, portugalskim poduzetnicima vezanim uz turizam koji imaju veze sa britanskim poduzetnicima i danas ono što ih najviše muči a to je da nemaju stabilnost javnosti zato što postoji e, stotine tisuća, ako ne i milijuna osoba koje pate zbog nesigurnosti i nestabilnosti koja trenutno postoji. I zato dovodimo u opasnost e, živote i građana i tvrtki. Zahvaljujem sada gospodin Silva Pereira, imate jednu minutu. Zahvaljujem. Vijeće je dobro odlučilo praktički o produženju e, znači ovog izlaska, o odgađanju izlazak, e, izlaska. Dakle, članak 50 e, je bio prihvatljiv primjena samo do 29.3. ako se sporazum o odvajanju usvoji do tog datuma, što se nije dogodilo. Znači, sada ako zastupnički dom ne odobri sporazum o povlačenju, onda će 12.4. morati izaći. Dakle, to je jedan dobar razlog zbog kojeg Europska unija ne može, ne odobriti drugačije zahtjeve. Činjenica je da Ujedinjena kraljevina ne smije sudjelovati na europskim izborima jer bi to dovelo do jedne zakonske krize, a činjenica je da moramo odabrati e, saziv, znači sastav e, idućeg Europskog parlamenta za pet godina. Postoji klauzula koja kaže da će novi saziv Europskog parlamenta parlamenta moći stupiti na snagu samo ako se pravno potvrdi valjanost e, Brexita, znači e, izlaska iz Europske unije. E, jedino što je moguće napraviti, a to je primijeniti izuzeće, znači od članka 50, koje bi bilo dugačko izuzeće koje bi omogućilo britanskim građanima da sudjeluju na izborima i da definiraju novu strategiju za svoju budućnost. Hvala. Thank Hvala. Posljednji govornik na mom popisu je gospodin Ashford i vama ću dati malo više vremena. Nadam se da ovo nije vaš posljednji govor, ali ako jeste možete dobiti još vremena. Pa nadam se da ću sljedeći put dobiti još više vremena onda. Gospodine Tusk, u ime milijun ljudi koji su izišli na ulicu da prosvjeduju u Londonu, u ime pet milijuna ljudi koji su potpisali peticiju, u ime 60 i 3% britanskog naroda koji nije glasovao za Brexit, ja vam želim zahvaliti. Želim zahvaliti ovome domu na pruženoj potpori. Želim vam pružiti jamstvo da Nigel Farage ne govori u ime tih 63% građana. Htio bih dodati još jedan komentar upućen europskom narodu već duže od 25 godina niti jedan britanski premijer nije objasnio što Europa radi, koje su njezine prednosti, nisu je nikada branili protiv izrečenih laži na njezin račun, niti su preuzeli vlasništvo nad odlukama koje su sami donosili u vijeću. Iz tog razloga britanski tisak je 20 godina vodio kampanju na temelju populističkih neistina, laži i obmana. A posljedica toga je ovo što se događa danas. Velika Britanija je tužan narod gdje su podjele velike kao nikada ranije u povijesti, a donji dom britanskog parlamenta je proživljava krizu. Tako da Brexit mora poslužiti kao pouka svim europskim narodima. Ja bi ih uputio sljedeću poruku. Vi ste generacija koja je živjela kroz najduže razdoblje mira i uživala najveći prosperitet ikada. Nemojte to uzimati zdravo za gotovo, e, branite to svakoga dana, borite se za to. gospodine Ashworth. Mislim da sam donijela pravu odluku kada sam vam dopustila da uzmete riječ i mislim da smo svi čuli vaše upozorenje jer ste to izrekli sa e, mnogo privrženosti e, svojoj zemlji. Izvolite. Gospodin Šojdra. Zahvaljujem. Moram reći da nakon, e, govoriti nakon kolege Ašvrta nije jednostavno i tekako cijenim njegove riječi. E, svaki britanski državljan bi trebao osjetiti sve ono što su danas rekli Faraž i Legutko koji su rekli da je Evropska unija ta koja zastrašuje Britance, kao da zastupnički dom već nije glasovao dva puta o sporazumu, koji e, dopušta dostojanstven izlazak iz Europske unije. Nismo mi ti koji odlučujemo, već vi i to vam mora biti jasno. zato želim zahvaliti predsjedniku Tusku na njegovim riječima. Također mu želim zahvaliti i na pripremi sastanka na vrhu između Europske unije i Kine. Činjenica da Europska unija mora e, ugraditi u sve trgovinske sporazumne ljudska prava, to je iznimno bitna stvar. Europski parlament je više puta u svojim e, hitnim izvješćima glasovao o tom pitanju. Europske države moraju imati zajednički pristup. Sada se izvjestiteljica prekida. E, predsjednica prekida i govornicu. E, zastupnik Lopes Aguilar, izvolite, imajte jednu minutu. Pokušat e, pokušat ću dopustiti svima da govore. Zahvaljujem. E, predsjedniče Tusk, mnogi e, smo često bili kritični prema vijeću, ali ovaj put nismo. E, napravili ste dobru stvar, odredili ste točnu, točan datum 12.4. da Ujedinjena kraljevina nađe izlaz ne samo iz Europske unije, nego iz tog labirinta iz kojeg oni sami ne znaju izaći. Hrpu puta smo suosjećali sa Britancima koji marširaju, koji prosvjeduju za ostanak u EU Europskoj uniji, ali nikada nisu preuzeli odgovornost i oni ljudi koji su nanijeli toliko štete britanskom narodu tako da su njime manipulirali. Moramo vrlo jasno reći da je danas trenutak kada više ne smijemo produživati ovu agoniju. Loša vijest je da nam nisu dopustili da govorimo ni o čemu drugom, nažalost, a dobra vijest je da e,

Thank you, Madam Vautmans. Zastupnica Vautmans, izvolite. Hvala, eh, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat we hier een heel goed debat hebben gehad over de Raad en de Brexit. And I want to tell something to Mr. Farage. I really wanted to tell it to you. Željela bih nešto reći gospodinu Farageu. Eh, prestanite lagati. E, čak i danas e, vi i dalje iznosite laži. I želim reći gospodinu Ešvetu, e, Mislim da ste odaslali pravu poruku. Mislim da se moramo boriti za Europu. Moramo je ponovno ujediniti. To je pouka koju svi ovdje u Europskom parlamentu trebamo izvući i to je ono E, što trebamo učiniti. Sudjelovati na europskim izborima, boriti se za Europu, stati u njezinu obranu. Hvala. Zastupnica Vekunen, jedna minuta. Arvoisa puhemies, Brexit on suuri tragedija ja se osoittaa mihin popu... Hvala. Mislim da je Brexit doista strašna tragedija i to ukazuje na to kamo nas može dovesti populizam. To je jedan e, gordijski čvor u Velikoj Britaniji koji utječe na sve aspekte života u Europskoj uniji. Ja se nadam da će se pronaći rješenje iz ove iznimno teške situacije. Brexit je konkretno pokazao da ono što ljudi prečesto podrazumijevaju da možemo živjeti i kretati se diljem Europe, da tvrtke znaju da mogu uvoziti i izvoziti kamo god žele, da se sve to temelji na našem zajedničkom zakonodavstvu i ugovorima. Mislim da je svim europskim građanima jasno što je moguće. Smatram da trebamo podržati proces tako da Ujedinjena kraljevina pronađe neko dugoročno rješenje i vjerujem da bi novi referendum bio najrealniji put prema naprijed. Zastupnika Puto, hvala. Ja neću govoriti o Brexitu, već o klimi. Dakle, milijuni mladih e, koji prosvjeduju za svoju budućnost je ono što je itekako dobilo podršku u našoj plenarnoj, na našoj plenarnoj sjednici, ali je to potrebno napraviti na razini Vijeća Europe. Moramo pojačati globalne napore kako bismo se suočili sa klimatskim promjenama. E, osim svih programa, e, činjenica je da na sastanku na vrhu na europskoj razini ne uspijevamo razraditi zajedničku strategiju do 2050. godine. To je cilj koji se niti ne spominje, ne, ne, već se samo stalno nastavlja stavlja pod glavne interese gospodarskog razvoja te velikih kompanija i to onemogućava državama članicama da izaberu vlastiti energetski miks koji će biti učinkovit i da se zapravo e, smanji korištenje fosilnih goriva koji su najštetniji i koji su najveći onečišćivači u našem gospodarstvu. To je nešto što e, još uvijek ne možemo vjerovati. E, naša kuća gori, a mi još uvijek problem rješavamo kroz neke druge elemente. Gospođa e, Lokučevska. Hvala lijepa. Mislim da nitko u ovom domu e, nije mogao vjerovati da će Britanci e, donijeti ovakvu odluku. E, naprosto nismo mogli vjerovati da će se prekloniti populizmu i e, riječima koje je gospodin Faraž iznosio u ovom domu kada je plasirao otrov. E, britansko društvo svaki dan nosi ogromne troškove i posljedice ovakve odluke. E, mi se nadamo da će pouka koja se može izvući iz ovoga kaosa, kaosa biti e, pouka koju će naučiti svi u Europi u odnosu na one e, koji eventualno opet krenu sa ovakvim populističkim porukama. Nadam se da u budućem sazivu nećemo imati populiste koji će koristiti e, sredstva Europske unije, a istodobno smatrati Europsku uniju glavnim neprijateljem. Hvala. Zastupnik Purinski. Thank you, Madam President. <clears throat> At the beginning... Hvala vam predsjednice. Na početku ove sjednice predsjednik Tusk je spomenuo inicijalni tekst u zaključcima vijeća, snažna gospodarska osnova je od ključne važnosti za prosperitetnost i konkurentnost Europe u budućnosti. I također je istaknuo da se apelira na komisiju da do kraja 2019. godine iznese dugoročnu viziju za budućnost europske industrije popraćenu konkretnim mjerama za provedbu. Želim apelirati na vas, gospodin predsjednik vidim da se, gospodin, da se predsjednik Tusk vraća. Molim vas da razmislite o točnom značenju te formulacije. Do kraja 2019. godine komisija treba predstaviti dugoročnu viziju. Dakle, to ne može biti nekakva tehno kratka mjera. Ovdje se treba uzeti u obzir deindustrializacija u središnjoj istočnoj Europi posljednjih deset godina. Ukoliko želimo imati uravnoteženu industrijsku budućnost, mora se uzeti u obzir taj središnji izazov za industriju, radna mjesta i gospodarski rast. Na početku sastanka vi ste trebali nešto reći o mobilnosti. To je upravo primjer područja gdje usluge iz istočne Europe se dakle ne nalaze svoje mjesto na tržištu koristeći se legitimnim socijalnim e, kriterijima. Dakle, molim vas da osobno vodite računa o tome kako će se taj dokument prenijeti iz jednog saziva parlamenta u drugi, iz jedne komisije u drugu, jer mislim da je to ključno za budućnost Europe. Hvala vam što ste mi dali nekoliko minuta duže da govorim. Zastupnik Sarbati. Eh, ich habe Hvala lijepa. Slušao sam ovu raspravu i čini mi se da ovdje ima jako puno farizeja i to vrhunskih farizeja. Puno se govori o Britancima i upire prstom u njih. Međutim, ovo vijeće i ovaj dom je njih natjerao na to. Ako pogledamo Grčku, i e, sve one mjere koje su se poduzimale, a e, na koncu nismo govorili o načelu slobode kretanja. Da smo govorili o tome i da je Cameron dobio odgovor na to pitanje, onda bi pitanje Brexita ispalo drugačije. E, sloboda kretanja koja je navela Britance da glasuju za Brexit je nešto čega moramo biti svjesni. Da, slušamo ovdje farizeje i one koji ovdje upiru prstom e, u neke druge. Međutim, e, radi se o onima koji e, se ponašaju oholo i nisu svjesni toga da postoje građani drugog reda. Postoji problem Irske, to je problem. Inače bi stvari funkcionirale, ali na ovaj način se stvari ne mogu riješiti. E, jer e, Irci neće prihvatiti da budu građani drugog reda e, i Britanci neće prihvatiti da uplaćuju novac, a nemaju mogućnost samostalnog odlučivanja. I zato je dobro da je došlo do referenduma. A ovaj dom i vijeće trebalo bi reći E, prihvaćamo vaše uvjete, razgovarat ćemo o tom načelu, gospodine predsjedniče. E, nekima dajete dvije minute, a sada meni ne date zadnju rečenicu. Moramo reći Britancima da su dobrodošli e, moramo im reći da imaju pravo urediti one stvari koje ih se izravno tiču onako kako njima to odgovara. Onda će se vratiti. Hvala. Zastupnik Dejos, izvolite. Molimo mikrofon. Zahvaljujem predsjedniče. Način na koji se nosimo s ovom temom Brexita u Europskoj uniji pokazuje samo pogrešnu politiku koja se primjenjuje u svim ozbiljnim temama s kojima se Europska unija morala suočavati. Umjesto da pokušate ispraviti greške koje ste počinili, koje su prisilile Ujedinjenu kraljevinu da izglasa izlazak iz Europske unije, vi ih želite kazniti, želite poniziti britanski narod istom filozofijom kojom ste e, željeli kazniti i Mađarsku i Poljsku primjenjujući taj članak 7 7, na primjer. Također želite poniziti i stranku Fides, Orbanovu stranku, e, a sa tom istom e, filozofijom ste kažnjavali i Grčku kroz sve te memorandume te intervencijske planove. A ne želite okončati sa takvom dužničkom politikom e, kazna za britanski narod jedino što nudite. To je filozofija Europske unije. Iz tog razloga, nakon dva mjeseca u ovom Europskom parlamentu E, ćemo imati će nam doći Nemezis, znači drevna božica politike koja će zapravo e, ovdje biti glavni lik kao rezultat svih političkih stranaka. Zahvaljujem. Kada govorimo o e, svim tim drevnim e, božanstvima koje ste spomenuli, e, pitanje je što će se dogoditi sa Brexitom na kraju, kakve će rezultate imati i posljedice po nas sve zajedno. Ovdje govorite o populizmu, govorite o lažima, sramotnim lažima koje izgovara gospodin Farage. Dakle, Činjenica je da sa ovim Brexitom zapravo kaznimo britanske građane, a to je nešto što moramo izbjeći. Njima moramo dati mogućnost da zaista odaberu i da znaju što ih čeka na kraju njihovog izbora. Moramo prestati nanositi štetu samima sebi. Ovakvim pogrešnim e, načinima i metodama pokazujemo samo da ne znamo što napraviti. Mi iz Europskog parlamenta moramo dati britanskim građanima mogućnost da djeluju luci dosljedno, svjesno i da ponovno biraju o svojoj budućnosti. I zato sam ja za drugi referendum. Zastupnica Grapini. Grapini. Zastupnica Grapini. Honorevole Jurek. Zastupnik Jurek. E, pan przewodniczący Weber mówił tutaj, że... Hvala lijepa. Zastupnik Weber spomenuo je članak sedmi i rekao je da e, ne ostvarujemo željene rezultate temeljem članka sedmog e, i ne osigurava se potrebna disciplina i zapravo je rekao da trebamo zaobići primjenu tog članka jer e, riječ je o rezultatima e, o kojima govori budući predsjednik Europskog vijeća. E, možda bismo ovdje e, trebali priznati položaj država članica. Trebamo biti svjesni toga da e, se u europskom ugovoru e, nisu predvidjele odredbe koje bi mogle dovesti do podjela. Ukoliko postoje neki koji smatraju da vladavina prava nije bitna, ukoliko postoje oni koji su spremni zanemariti stajalište država članica i ako smatraju da nije bitna manjina, e, onda bi ipak jedinstvo Europe trebalo biti bitno. Postoje brojne podjele, ne bi ih trebalo produbljivati. A sada im riječi pregovaraču Michelu Barnieru. Hvala vam predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Nakon ove važne rasprave, a predsjednike Juncker i ja smo slušali vrlo pažljivo vašu raspravu. Što se tiče pozivnice upućene od strane Donalda Tuska, želim i njemu zahvaliti. Ja sam u više navrata sudjelovao u raspravi Europskog vijeća e, o kojoj razgovaramo danas. I mogu još jedanput reći koliko je svatko pokazao odgovornost kada je je bilo riječ o toj raspravi o Brexitu. Dakle, svaki pojedini šef države i vlade. Evo, ova zadaća mi je povjerena prije gotovo dvije godine od strane predsjednika Junkera, predsjednika Tuska, uz suglasnost parlamenta. I sada, unazad e, dvije godine, dakle već dvije godine, kao i vi, a znam da je parlament posebno pazio na zaštitu prava građana i bilo je rečeno da to treba biti naš prioritet, kao što su rekli Guy Verhofstadt, Manfred Weber, gospodin Buman, Gabi Zimmer i još neki. Dakle, prioritet je bio stavljen na zaštitu prava građana. 3,5 e, milijuna e, europskih građana koji žive u Velikoj Britaniji koji sudjeluju u gospodarskom razvoju vaše zemlje, gospodine Faraž. 1,5 milijuna britanskih građana koji žive ili rade u nekoj od naših država članica. Dakle, kao što je rekao predsjednik Tusk, zaštita prava građana e, mislim, bez obzira na to što će se dogoditi, jer mi se nadamo da će doći do izlaska sa sporazumom, ali se pripremamo i na izlazak bez sporazuma. U svakom slučaju to će ostati naš prioritet i mi ćemo pronaći načina da zajamčimo prava tim građanima. Unazad dvije godine ja radim uz veliko poštovanje prema Velikoj Britaniji. Ja uvažavam i imam mnogo divljenja za vašu zemlju zbog brojnih e, poznatih e, čelnika. Sjećamo se vaše solidarnosti prema nama tijekom 20. stoljeća. Dakle, mi radimo u duhu poštovanja. I gospodine Faraž, kada kažem poštovanje, u to spada također i poštovanje prema suverenoj odluci britanskih građana, jedne već, zapravo većine britanskih građana. Mi poštujemo tu odluku, premda zbog nje žalimo i mi vrlo strpljivo, vrlo dosljedno i metodički već dvije godine postupamo na taj način. Gospodine Farage, nitko u Briselu vam ne želi ukrasti Brexit ili izigrati rezultate referenduma. Ali nije E, ta odluka nije donesena u Briselu, vi ste donijeli odluku da iziđete iz Europske unije i trebate preuzeti odgovornost i suočiti se sa posljedicama koje ta odluka nosi. Dakle, već dvije godine mi u duhu poštovanja provodimo tu odluku i želim također reći gospodinu Legutku koji je izišao iz vječnice da niti u jednom trenutku te dvije godine nije bilo niti najmanje želje za osvetom ili ponižavanjem Velike Britanije. Naprotiv. E, želim reći gospođi McGuinness, gospodinu Sean Kelly, gospodinu Nicholsonu, e, čije riječi uvijek slušam, slušam vrlo pažljivo gospođi Anderson i gospođi Dodds. Dakle, svima njima želim reći da već dvije godine mi strpljivo pokušavamo pronaći konkretna i operativna rješenja za najteže probleme koji proizlaze iz Brexita, a koji se da kako nalaze u Sjevernoj Irskoj i uzimamo u obzir opasnost za mir i stabilnost na tom otoku e, čemu smo i mi doprinijeli unazad 20 godina nakon sklapanja sporazuma iz Belfasta. Dakle, to je ono na čemu mi radimo, ništa drugo. Samo još nekoliko riječi što će se dogoditi ako dođe do izlaska bez sporazuma. U svakom slučaju, sporazum od velikog petka će se nastaviti primjenjivati. Velika Britanija će i dalje zajedno s nama jamčiti provedbu tog sporazuma u svakom smislu. Komisija je spremna izdvojiti dodatne resurse Irskoj, dakle tehničke i financijske, kako bi se riješili bilo kakvi novi izazovi. Prema tome, poštivanje odredbi sporazuma iz Belfasta e, će biti ključno za izbjegavanje tvrde granice, ali tu se radi o poštivanju unutarnjeg tržišta, dakle našeg unutarnjeg tržišta, ali isto tako i poštivanja e, britanskog unutarnjeg tržišta. Iz tog razloga će biti neophodne kontrole koje će se negdje morati provoditi. Dakle, o tome se radi. Već dvije godine mi sudjelujemo u tim pregovorima koji su negativni. Tu Brexit ne daje, ni generira nikakvu dodanu vrijednost. Nitko, čak niti gospodin Farage nije bio u stanju pokazati koja je to dodana vrijednost Brexita. To su pregovori koji su nažalost negativni, u kojima su svi gubitnici. Prema tome mi moramo na jedan inteligentan način pronaći sporazum da bismo ublažili posljedice. I da to pokušamo završiti u što kraćem vremenskom roku. Gospođa Andersen je rekla nešto važno. Pred nama je još toliko posla i izvan okvira Brexita. Trebamo raditi na pozitivnim, konkretnim stvarima i to je ono što je važno. I u tom e, pozitivnom planu rada, da kako, e, osim razdruživanja koje želimo odraditi na što uređeniji način, svoje mjesto ima i izgradnja jednog snažnog e, održivog e, odnosa između Europske unije i Velike Britanije koja će svakako ostati zemlja, prijatelj, saveznik i partner. Odluka koju je donijelo Europsko vijeće je bila teška, ozbiljna kako bismo se suočili sa tom e, sa nepredviđenom razvojem događaja u britanskom parlamentu mi želimo da Velika Britanija sada e, donese suverenu odluku i da se suoči sa vlastitom odgovornošću. Oni moraju donijeti ovakvu ili onakvu odluku. I ova odluka koja je donesena u Europskom vijeću sa ova dva datima u e, travnju i u svibnju zapravo otvaraju, ostavljaju otvorena vrata Velikoj Britaniji da donese odgovornu odluku, dakle oni trebaju preuzeti odgovornosti, odabrati svoj daljnji put i preuzeti odgovornost za posljedice. Jer ovi pregovori nisu pregovori o trgovinskim odnosima. To, ni, tu se ne radi o trgovini, ne radi se o tome da ova ili ona strana treba pristati na ustupke. Radi se o izlasku. Velika Britanija želi izići iz Europske unije, želi izići iz jedinstvenog tržišta, iz carinske unije. Da kako treba za to preuzeti odgovornost i snositi posljedice. Sve moguće do travnja i htio bih samo reći da ta odluka nosi sa sobom određene posljedice i da ih Velika Britanija mora na suveren način preuzeti, mora preuzeti odgovornost za tu odluku i to je zapravo sukus e, ove odluke Europskog vijeća. Hvala. Zahvaljujem, a sada dajem riječ e, potpredsjedniku Europske komisije gospodinu Katajnenu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. E, iako ste se u raspravi usredotočili na pitanje Brexita, ja neću iznositi daljnje komentare budući da je naš glavni pregovarač gospodin Barnier iznio e, sve što je relevantno na ovu temu. Međutim, osvrnuo bih se na nekoliko drugih pitanja sa dnevnog reda e, sjednice vijeća, posebno bih nešto rekao o e, industriji i odnosima s Kinom. Što se tiče industrijske politike e, komisija je uspostavila skupinu e, stručnjaka koja će se baviti ovim pitanjem, e, a okvirno razdoblje je do 2030. Ta radna skupina djeluje već više od godinu dana. Ja supredsjedavam zajedno sa povjerenicom Bjenkovskom i pripremit će se prijedlozi prije ljeta. Tako da će to biti na dnevnom redu sljedeće komisije i sljedećeg parlamenta. Cilj je definirati kako modernizirati e, europsku industriju. E, druga važna tema e, bili su odnosi između Europske unije i Kine. E, drago nam je što je vijeće uzelo u obzir i razmotrilo naše prijedloge te ih odobrilo, jer Kina je strateški partner Europske unije, a strateški partneri obično promišljaju stvari e, zajedno. A to je do sada bila pomalo problematična situacija. E, dijelimo brojna gledišta